Drage kolegice i kolege, zapisnik ove sjednice e, staće na raspolaganju do sljedeće sjednice. Ove tekstove ovih rezolucija bit će dijelovi tog zapisnika. Želim vam svima sretan put kući. Gospodine Odi, imate nešto za reći u vezi sa poslovnikom. Da, tako je gospodine